nastavit ćemo odmah s radom. Dakle, zamolit ćemo kolege iz odbora za proračun da zauzmu mjesta. A, e, molim vas kolege iz odbora za proračun jednostavno da provjerimo e, glasanje i e, morat ćemo e, dodati glas predsjedavajućeg koji nema glasačku karticu. Ipak moramo pričekati samo trenutak prije nego što nastavimo. One, one more. We have to check the quorum. Okay. Mm. Ah, il faudrait quand même le vérifier, non On n'est pas obligé de vérifier So the, the vote is open for a test, for a test. Testiramo, otvaramo glasanje kao test.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 Prelazimo sada na e, glasanje o ravnatelju i zamjeniku ravnatelja. Ali e, prije toga moram podsjetiti na to da su koordinatori jednoglasno preporučili konferenciji predsjednika da Lasla Andora imenuje za neovisnog člana E, upravnog odbora EFSI-a i konferencija predsjednika će e, dakle to potvrditi. Čestitamo njemu. A sada prelazimo na glasanje. Gospodin Mortener koji se ponavno imenuje, dakle William Mortoner kao e, glavni ravnatelj. I ovdje otvaramo, dakle to je naravno tajnim glasanjem, otvaram glasanjem.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 Okay, we close the vote. Zatran glasanje. 44 glasa za, 2 protiv i 6 e, suzdržanih glasova. Prema tome potvrđujemo tog kandidata. A e, sada još jedno moramo glasati. Ilijana Cenova za zamjenicu e, ravnatelja i ponovno otvoran glasanje i to će biti tajno glasanje. We close the Zatvaram glasanje. 44 glasa za plus 1, 3 protiv, 5 suzdržani. Čestitamo Ani Cenovoj kao i gospodinu Andoru možemo im zapliskati. Prije no što zaključimo sastanak moramo usvojiti zapisnike sa sastanka održanog 2. srpnja. Ako nemate prigovora, smatramo ih usvojenim. Hvala na ovom kratkom, ali vrlo učinkovitom sastanku. Bye bye. Robert. Bye bye.